Der President, Die Sitzung ist wieder aufgenommen. E, ponovo otvaram sjednicu. Zapisnik jučerašnjeg sjednice stoje na raspolaganju. Ima li primjedaba? Nema, dakle zapisnik je time usvojen. imam e, e, zahtjev od EPP-a Giovanni Lavija umjesto Amalije Satori za člana delegacije za e, međuparlamentarni odbor e, Europe i Južne Amerike Amalija Satori za i Fabricio Berto za delegaciju za odnose sa Indijom. Jamalija Sartori je bila za odnose sa Sjedinim državima. Nema primjedbe, to je usvojeno. Prelazimo na točku dnevnog reda povrede ljudskih prava. Rasprava će trajati najviše sat vremena. Počinjemo sa temom vladavina prava u Rusiji. I neprije dajem riječ autorima rezolucije. Počet će kolegica Jakon Sari na minutu i pol. Gdje je kolegica Jakonsari? Evropska unija i Rusija su partneri u izvjesnim smislovima bliski partneri, čak i prijatelji. Prijatelji mogu biti otvoreni i iskreni jedni prema drugima, a u ovom trenutku imamo pravo biti zabrinuti u vezi sa onim što se događa u Rusiji sa, civilnim druž, sa organizacijama civilnog društva što se tiče zakonodavstva koje se usvaja, zakona koje se usvajaju, zapanjujuće je da organizacije kao što je e, zaklada Friedrich Ebert, zaklada Konrad Adenauer, koje su, koje imaju međunarodni renome na području izgradnje demokracije, e, sada su izložene samovoljnim mjerama od strane vlasti u Rusiji. Osobito uznemiravajuće je e, takozvani zakon o stranim agentima koji se sad primjenjuje na e, aktiviste ovih organizacija. To zapravo ne odgovara međunarodnim standardima i mi to osuđujemo. Dijalog o ljudskim pravima sa Rusijom treba upotrebiti da bi se e, govorilo o tim pitanjima i zaista, ih, e, i zaista se o njima dubinski raspravilo. I Europsko vijeće bi doista trebalo prihvatiti ono što ministri vanjskih poslova govore o Rusiji. Hvala gospođo Sari. A sada sljedeći govornik na minutu i pol. Gospodine predsjedavajući, Europska unija ima strateško partnerstvo sa Rusijom, ali optuživati Evropsku uniju da ima tajnu službu koja e, koje podupiru e, ruske nevladne organizacije nas ne približava. E, represivne mjere protiv aktivista za ljudska prava, protiv manjina, nema nikakve veze sa modernizacijom ili stabilnošću i može voditi, dovesti samo do e, daljnje izolacije Rusije. Ne možemo dopustiti da se e, slobodno e, daje pripadnicima ruskih vlasti dopusti slobodno putovanje bez vize sve dok takav režim traje. S druge strane, mi tražimo od Europske unije da daju vize e, vrlo brzo onima koji su izloženi progonima u Rusiji. Potom računi, e, zakoni koji su usvojeni u Ruskom parlamentu protiv homoseksualaca, e, protiv zaštite vjerskih uvjerenja. To je također povreda ljudskih prava, slobode izražavanja i ti zakoni E, omogućavaju selektivni progon i e, povreda su ljudskih prava. Ti zakoni su u suprotnosti sa poveljama ljudskim pravima i e, protiv temeljnih vrednota Europske unije i doprinose daljnjem širenju jaza između Rusije i Europske unije. Hvala. Hvala kolegice Cornelison. sada na jednu minutu Kristina Gulande. Hvala, gospodine predsjedavajući. Čuli smo mnogo riječi o Rusiji, održano je previše samita, imali smo previše, donijeli smo mnogo rezolucija u ovom parlamentu tijekom posljednjih nekoliko godina, bez ikakvih vrijednih rezultata, nema promjene. Međutim, mislim da je sada vrijeme da Europa odgovori i to da odgovori na ono što vidimo da se trenutno događa u Rusiji. Moramo odgovoriti e, na gušenje demokracije u Ruskoj federaciji. Moramo usvojiti evropsku... Šta? To bi trebao biti naš odgovor i bi, htjela bih pozvati ponovo civilno društvo u cijeloj zapadnoj Europi uključujući i Europsku uniju da podrže političku opoziciju u Ruskoj federaciji i osobito da podrže civilno društvo koje se bori za demokratska prava, za ustavna prava u Ruskoj federaciji. Hvala. Hvala kolegice Ojuland. Riječ ima kolega Migalski na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedavajući povjereniče. Gospođa Kornelisan je rekla da je Rusija eh, označena kao strateški partner Europske unije, tako barem eh, je to formulirano u službenim dokumentima. Možda treba razmisliti, želimo li razmisli, eh, zadržati takvu formulaciju. Teško je zamisliti kako strateški partner Europske unije može skrivati ubojice Magnitskog, ne dopušta političkim strankama da neovisno djeluju, onemogućava rad nevladinih organizacija, e, proganja ljude koji se bore za ljudska prava. Situacija u Rusiji se e, pogoršava. Izbori koji su održani bili su nedemokratski i namješteni. Koliko dugo ćemo još se zavaravati? i e, vjerovati da je to naš strateški partner. Dokle god mi vjerujemo u demokraciju i ljudska prava moramo se pitati to pitanje. Hvala kolega Migalski. A sada kolega, kolegica Veržija. Hvala gospodine predsjedavajući. Od rušavanja sovjetskog e, bloka možemo najmanju ruku reći da je Rusiji teško da pronađe puteve demokracije, bilo je tu uspona i padova. Od povratka gospodina Putina u Kreml e, stvari ne samo da ne evoluiraju, već se pogoršavaju. Izvješća NGO sektora je grozan. Kao što kaže gospodin predsjeda, moj kolega, možemo se, upitne su stvari e, glede pravosuđa afera Magnetski, je samo jedna u kap u moru. Što se mene tiče, ja nemam nikakve sumnje. Rusija je jedna od najkorumpiranijih e, zemalja svijeta, 133. od 176 prema Interne, Transparency International, 148. od 179 e, e, gdje je najgora situacija što se tiče novinara. Jedno od, jedna od zemalja gdje su najgora stanja ljudskih prava. Tu je pravi represivni sistem koji je uspostavljen udruge koje dobivaju e, fondove iz inozemstva moraju se moraju biti upisane na popis e, udruga koje su e, strani agenti otprilike. Dakle, to je samo jedan dio onoga što je Putin uspostavio od zadnjih izbora. Terminologija koju koristi podsjeća žalosno razdoblje Stalin, staljinističkog razdoblja ne zaboravimo i žalosnu sudbinu kritičkih e, novinara koji se usude kritizirati i pozdravimo njihov rad. U Rusiji je ujedinjen autoritarizam i najgori ultraliberalizam korumpiranih zemalja. Dakle, imam jedno pitanje. Početkom lipnja je održan summit EU e e, s Rusijom i koja je bilanca o demokraciji i ljudskim pravima? Čemu služi partnerstvo Europske unije sa Rusijom u tom području? Hvala kolegice držija A sada kolega Lisek na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedavajući povjereniče. Nešto oko 150 članova potpisalo je nominaciju spomenika dobitnicima Saharove nagrade. postoji jedna posebna organizacija sa vrlo posebnim ljudima koju sada maltretiraju ruske vlasti političke stranke, branitelji ljudskih prava, odvjetnici, svi su izloženi progonu. Moramo tražiti od visoke predstavnice za vanjsko djelovanje i vijeća da se zajedničkim snagama u svim razgovorima sa E, predstavnicima ruske vlasti da upozore na situaciju sa ljudskim pravima i građanskim slobodama jer one više u Rusiji ne postoje. Hvala kolega. A sada kolega posult. Gospodine predsjedavajući, jedna je kolegica upravo govorila o ruskim prijateljima koje e, treba e, kritizirati, a pritom je mislila na vladu. Moji ruski prijatelji ne sjede u Putinovom režimu, oni su ili mrtvi kao Magnitski, kao gospođa Izdimirova ili Politkovskaja s kojima smo usko surađivali ili sjede negdje u Sibiru u nekakvim kaznenim logorima kao Kolotkovski, Lebedjev ili su izloženi progonima kao gospodin Navalni, kao Memorial i drugi druge organizacije za ljudska prava kao Zaklade Adena i e, ili su izložene maltretiranjima kao e, članice benda Pussy Riot. To, je, e, to znači da imamo posla s jednim brutalnim režirom, režimom i sada e, u tom smislu govoriti o strateškom partnerstvu zato što je Rusija velika i raspolaže prirodnim resursama, to mi je neprihvatljivo. U strateško partnerstvo spadaju zajedničke vrednote, zajednička, zajednička principi i moramo u tom smislu smislu jasno razgovarati sa Rusima. Hvala kolega Poslata, sada na jednu minutu gospođa Munizde Urkviza. Hvala gospodine predsjedavajući. Moj klub zastupnik je vrlo zabrinut kao i svi drugi klubovi zastupnik, e, zastupnika e, zbog situacije u Rusiji, osobito što se tiče klasificiranja nevladinih organizacija kao e, stranih agenata, odnosno organizacija u kojima rade strani agenti. Vrlo smo zabrinuti zbog e, novih zakona e, usvojenih protiv e, takozvane homoseksualne propagande. Mi ne vjerujemo da usvajanje jedne hitne rezolucije u ovom parlamentu je najefikasniji način kako se može popraviti situacija u Rusiji mislim da moramo voditi politički dijalog sa Rusijom, moramo organizirati sastanke na temu ljudskih prava. E, trebali bismo raspravljati o situaciji e, boraca za ljudska prava i o povredama ljudskih prava koji, koji se događaju u Rusiji. Hvala lijepa. A sada kolega Takula. Gospodine predsjedavajući, drago mi je što mogu reći nekoliko riječi danas o vladavini prava u Rusiji. Vrlo sam zabrinut zbog ovoga što se tamo događa. Također mi je jako drago što finska delegacija e, prati ovu raspravu a to je delegacija u kojoj sjede ljudi koji e, su jako dobro upoznati sa situacijom u Rusiji e, neovisno vjerskim uvjerenjima, seksualnoj orijentaciji, ljudi bi morali uživati sva sva građanska prava. Europska unija je zajednica zasnovana na vrednotama i moramo se pobrinuti da zemlje s kojima surađujemo, sa kojima trgujemo, poštuju ljudska prava u pravom smislu te riječi. Rusija je važan partner, dakle ne smijemo zatvarati oči pred e, e, negativnim pojavama koje se tamo događaju, moramo poslati, jasan signal u vezi s tim. Hvala kolega, a sada kolega Crnecki. Oni koji su već tražili da memorial primi Nobelovu nagradu za mir. Dakle, trebamo govoriti o objema zemljama. Dakle, tu se radi o dvije Rusije. Zapravo je problem u tome što prva Rusija, državna Rusija, šivi, przemocy je Rusija koja stalno upotrebljava nasilje i povređuje ljudska prava, a druga Rusija je slaba. Ona je slaba zato što je Europska unija ranjiva. Glavne države članice Europske unije koriste dvostruka mjerila. One ne osuđuju povrede ljudskih prava u Rusiji i u Kini zato jer održavaju sa tim zemljama trgovinske odnose, no ja smatram da bismo trebali to osuditi. Hvala kolegice Necki, a sada e, kolega Batten na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedavajući. U Rusiji ne postoji vladavina prava. Ruska vlada se protivi režimu kojem se izuzevi vladavina prava na zapad, a 2006. E, godine djelatnici ruske države su ubili Aleksandra Litvinjenka u državnom terorizmu. Dakle, obećali su prethodno da će razotkriti što se dogodilo, međutim u međuvremenu je britanska vlada postigla sporazum sa gospodinom Putinom. Također je na sudu dokazano uključenje ruske države. Dakle, Rusija ubija nekažnjeno ljude na ulicama Londona, a od nas se traži da okrenemo glavu na drugu stranu. Dakle, e, vladavina prava je samo oruđe organiziranog kriminaliteta u Rusiji. Dakle, trebali bismo pomoći uspostavi, vlada, uspostavi vladavine prava u Rusiji. Hvala lijepa, kolega Betten. Time zaključujemo javljanje u ime političkih skupova. Sada u nastavku rasprave kolega Preda. Hvala gospodine predsjedavajući. Gospodin Muniz je prije nekoliko trenutaka rekao da ova rasprava o Rusiji u četvrtak e, poslije podne nije baš najbolja ideja, da to baš nije najbolje okruženje u kojem se ona treba odvijati. Mislim da možda niti rasprava o sastanku na vrhu između Rusije i Europske unije bi bila bolja. Ostvarili smo malo u našim odnosima sa Rusijom. Neprofitne organizacije u Rusiji, uključujući i dobro poznate organizacije, izložene su zastrašivanjima nakon usvajanja zakona u Dumi u studenome 2012. I zato se upitamo uopće postoje li vladavina prava u Rusiji. Hvala kolega Preda, a sada na jednu minutu kolega Howard. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Već smo govorili u ovoj vječnici o potrebi dosljednosti u zaštiti ljudskih prava u suradnji sa strateškim partnerima i nas prozivamo Rusiju kao primjer. Vidjeli smo veliki pritisak koji vrši vlada na civilno društvo i tražimo da se ukine zakon o stranim predsjedništvima kojim se diskriminiraju organizacije civilnog društva poput memoriala memorijala kao izdajice. Dakle, s obzirom na ovo zakonodavstvo, kako možemo uopće održati jedan dijalog sa ruskim civilnim društvom dok ono nestaje? Gospodine predsjedavajući, ja se pridružujem e, svima koji osporavaju zakon koji sprešava diskriminaciju homoseksualnosti. Seksualna orijentacija je prava, e, pravo i e, to je ono što se događa u Rusiji predstavlja, predstavlja ogromnu prijetnju za ljudska prava. Hvala kolega Haueta. Sada zastupnik Sonik na jednu minutu. U Rusiji postoje izuzetne ličnosti, ali Stalinova Rusija, bolševička Rusija ne štiti svoje državljane. Oni su zapravo sredstvo kojim se gradi moć te zemlje. Rusija nije odustala od svoje prošlosti, od svoje staljinističke prošlosti i ne zna razumjeti da ljudi mogu dati doprinos u izgradnji civilnog društva, kao što to čini organizacija Memorial koja je primila nagradu Saharov. Saharovi i u prošlosti su bili dika Rusije, a e, njih se njihova zemlja odrekla. I to se sada događa sa određenim organizacijama koje se diskreditiraju, koji se naziva stranim agentima koji ruše vlastitu zemlju. Trebamo dakle pomoći Rusiji da izađe izvan tih zidina i trebamo im reći da su oni sjajna, kreativna zemlja, ali da ne smiju temeljiti svoju moć na progonu oporbe. Nije prihvatljivo da zatvaraju pripadnike oporbe ili novinare. Nažalost, predsjedavajući oduzima riječ. Hvala gospodine Sonik. Idemo na spontano javljanje za riječ. Imate li pitanje za gospodina Sonika? Da. Jednu zapravo kratku napomenu. Ako želimo uspostaviti ozbiljan dijalog sa Rusijom, prvi korak bi bio da ispravimo naslov Kolega Landsbergis, dakle imamo spontano javljanje za riječ i imamo prave kartice, a to znači da želite postaviti pitanje. Dakle, ovo je postupak spontanog javljanja za riječ. Pitanje za gospodina Sonika. Da, to je pitanje. Dakle, ako vodimo ovakvu raspravu, Moram e, reći da treba ispraviti naziv rezolucije. Ne da to glasi vladavina prava u Rusiji, nego autoritarnost u Rusiji ili vladavina Kremlja koju nameću vladajući. Hvala vam. Kolega Sonik. Slažem se sa kolegom Landsbergisom. Naslov bi mogao biti stroži, ali ovo je prilika također da razmijenimo mišljenja i da čujemo i značajne, značajne izjave. Redimo, idemo sa spontanim e, javljanjem za riječ. Mnogi su se javili za riječ. No, a ako želimo zadovoljiti sve, moramo biti vrlo strogi. Imamo na raspolaganju samo dvije minute. Kolegica Isaja. Gospodine predsjedavajući, ova rasprava o vladavini prava u Rusiji je nužna zato jer je Rusija naš strateški partner i zato trebamo postaviti ova pitanja. Europske vrijednosti treba obraniti bilo Europi ili među našim strateškim partnerima. Htjela bih naročito skrenuti vašu pozornost na nedavne razvoje u vezi sa donošenjem zakona. Naime, Rusija je počela nazivati nevladine organizacije stranim predstavništvima, odnosno nevladine organizacije se mogu upisati u registar stranih predstavništava, a ako to ne učine, onda im se nameće velika globa. Dakle, doista se nadam da će se Europska unija prioritetno pozabaviti ovim pitanjem progona nevladinih organizacija. Hvala. Ne mogu, nažalost, dopustiti niti jedno drugo javljanje za riječ. No, molim vas, evo, još to dopustiti. Kolega, budite kratki. Hvala vam lijepa. Doista situacija u Rusiji pokazuje sustavni problem u vezi sa vladavinom prava i ljudskim e, pravima. Represivna politička klima ograničavanje prava i također ograničavanje prava i djelatnosti civilnog društva su zabrinjavajući. Također usvojen je zakon o homoseksualnoj propaganti koji će pojačati diskriminaciju i također nasilje nad pripadnicima LGBTI zajednice. No ono što je još teže razumjeti je činjenica da savez vlade nisu, vlasti nisu učinile ništa da bi priječili diskriminaciju i ono što se u tom zakonu naziva propagandom. Dakle, htio bih predložiti da se u tekstu u kojem ćemo glasiti pozove Dumu da prestane razmatranje bilo kakvih takvih nacrta zakona. Dakle, trebamo ih trebamo ponovno razmisliti o postupku koji smo provodili do sada. Hvala vam lijepa. Hvala kolega Romeva i Ruida, a sada kolega Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Govorimo o vladavini prava u Rusiji ili o nedostatku istog. Dakle, trebamo se prisjetiti istrage koja je u tijeku u Rusiji u vezi sa katastrofom iz travnja 2010. gdje je sradao predsjednik Poljske Leh i također još 95 osoba. Istraga je u tijeku u Rusiji već četiri godine i ruske vlasti unatoč raznim zahtjevima ne prosljeđuju informacije poljskim vlastima ostaci tih, tog aviona i crna kutija nisu im prosljeđeni i zbog toga niti Poljska ne može nastaviti sa svojom istragom koju se ometa. Rusija je imala sasvim dovoljno vremena da prikupi sve dokaze i provede temeljitu istragu i to odbijanje da se predaju osnovni dokaz za potrebe poljske istrage predstavlja nepoštivanje vladavine prava, dakle na to želim ukazati. Hvala vam lijepa. Hvala. Kolegica Vjecka. Hvala, gospodine predsjedavajući. U posljednjih nekoliko mjeseci Ruska politika se pooštrila. Započeli su postupci protiv Navalnoga, Gasparov je pobjegao. Obavljaju se progoni nevladinih organizacija koje su financirane iz inozemstva i to nas sve pokazuje da doista mnogo toga zabrinjava u vezi sa našim istočnim partnerom. Vrlo često se govori, evo su zastupnicu da uspori. Dakle, sve češće čujemo da je Rusija autoritarna zemlja u kojoj se dokidaju svi oblici slobode i neovisnosti. Ova izmjena unutarnje politike Rusije dovodi do toga da će Europska unija morati primijeniti svoj pristup e, Rusiji. Dakle, modernizacija u toj zemlji više nije u tijeku jer je očito da ta zemlja ne želi preuzeti obveze koje smo zajednički utvrdili. Dakle, Europska unija bi se trebala usredotočiti na pružanje podrške civilnom društvu u Rusiji i zemlje članice bi trebale nastaviti dijalog sa ovim zemljom. Hvala. Sljedeći govornik, gospodin Jazovjeski. Gospodin predsjedavajući, ovo nije prvi put da se govori o Rusiji i neupitno je da su mnogi sumnjičavi i da stvari nisu onakve kakve bi trebale biti u Rusiji, osobito kada je riječ o gospodinu Putinu i njegovim kolegama. Oni nemaju velikog poštovanja prema civilnim e, ljudskim pravima, slobodi izražavanja i nema nikakva smisla nastavljati. Puno toga smo mogli pročitati s tim u vezi. Europska unija mora biti puno jača i jasnija i moramo nastaviti pregovarati s njima, ali i odrediti prioritete i da prioritetno budu postavljeni prioriteti civilnim pravima, ljudskim pravima i moralnim mjerilima. Hvala. Hvala gospodine Kelly. Gospođa Kahola. Kao članica OSCE-a i potpisnica brojnih e, konvencija UN-a, Rusija mora poštivati načela vladavine prava i temeljnih sloboda. Nedavna suđenja koja su održana u Rusiji bila zabrinjavajuća su već, već spomenuti Maknitski, Hodorkovski i Politkovskaja u e, prijedlogu rezolucije. No to su samo neki primjeri povreda osnovnih e, prava, ljudskih prava u Rusiji. Rusko civilno društvo pati zbog toga kako se postupa prema homoseksualcima, kako se e, provodi diskriminacija. Rusija je važan trgovinski partner Europske unije te bi viska predstavnica Ashton morala pokrenuti to pitanje sa ruskim vlastima. Hvala. Sada za kraj procedure spontanog javljanja za riječ. Dobija riječ gospođa Korhola. Hvala. Drago mi je što je došlo do ovog prijedloga za rezoluciju i što ćete nastoji pomoći nevladnom sektoru. Bez njih nema civilnog društva. Civilno društvo mora biti organizirano. Nevladine organizacije koje rade na međunarodnoj razini, bore se za mir, E, neizbježno dobivaju e, sredstva iz inozemstva, tako je sa memorijalom, e, to je neizbježno da dobiju sredstva iz inozemstva, ali nazivati njih stranim agentima, to je gnusno. I to je uvreda demokraciji i načelima na kojima se temelji građansko društvo. Stalin je vjerovao u to da ukoliko se stotnu puta ponovi jedna te ista laž, ta laž se pretvara u istinu. Goebbels je to također ponovio. Situacija je takva da se to ponavlja. Vidimo gnusne riječi u gnusnom društvu. Hvala gospođo Thun To je bilo to što se tiče procedure spontanog javljanja za riječ, a sada povjerenik Levandovski. Uvaženi zastupnici, ova rezolucija i rasprava eh, jasno ilustriraju sve veću zabrinutost Europske unije glede pitanja eh, ljudskih prava u eh, Ruskoj federaciji. To, je, to se odnosi na ukupnu situaciju, a i na pojedinačna pitanja koja su danas pomenuta. I to pitanje pokrenuto u veliki broj puta od strane viske predstavnice gospođe Catherine Ashton. Da, moramo priznati da smo zadnjih nekoliko mjeseci svjedočili deterioriranju situacije u kojoj se nalazi civilno društvo u Rusiji. To se osobito desilo posredstvom niza e, kvazi legalnih zakona, odnosno koji su na kvazi legalan način e, izglasani zakon o zatvaranju, e, o homoseksualnoj propagandi i još drugi favoriziraju e, to ugrožavanje ljudskih prava i mi nismo bili mi to nismo prečutali mi smo e, rekli da i u bilateralnim odnosima i u multilateralnim odnosima da to nije prihvatljivo. Situacija je takva da politiske vlasti u Rusiji danas e, izgleda da nisu u mogućnosti da ne, neovisan način djeluju sve veći broj e, predmeta iz Rusije koji se obraćaju e, Europskom sudu za ljudska prava rečeno je da je nakon nedavne posjete Rusiji E, teško jamčiti neovisnost e, zakonodavaca, sudaca u Rusiji. U e, narednim tjednima i mjesecima sudska sudski postupak protiv gospodina Navalnija i 12 drugih osoba će biti okončani. To je isto tako i slučaj u poslovnom suđenju protiv gospodina Maknickog Vrhovni sud će e, osmotriti situaciju gospodina Hodorkovskog. Mi smo jasno izrekli svoje stavove po ovim pitanjima. Imali smo mogućnost da s tim e, detaljno e, raspravljamo 17.5. tijekom konsultacije o pitanju ljudskih prava. Europska unija će izbliza motriti na ove predmete. Vladavina zakona bi trebala biti prioritetno prioritetna stavka u našim odnosima za s Rusijom. Mi sada e, dopunjavamo i možda to može pomoći jedan, jednu proceduru e, zajedno sa Vijećom Europe da podržimo jedan žalbeni sustav za e, krivične i građanske parnice. Mi smo spremni raditi s Ruskom federacijom na ovom pitanju i isto tako na pitanju neovisnosti sudstva. Vjerujemo da takve stvari imaju post, mogućnost da e, ojačaju pravosudni sustav i društvenu socijalnu klimu. Mi pozdravljamo e, to i spremni smo raditi na takvim projektima sa ruskom vladom. A što se budućnosti tiče, e, mi ćemo i dalje jasno i glasno izražavati svoje neslaganje kada to bude potrebno glede opće situacije, a i što se tiče pojedinačnih slučajeva koji su spomenuti tijekom naše rasprave. Hvala vam. Hvala vam, povjereniče. A sada da zaključimo ovu raspravu. Šest e, prijedloga za rezoluciju e, je e, predloženo. Sada ćemo